Poštovani kolega, veliko je zadovoljstvo danas primiti predsjednika Komisije Afričke unije, gospodina Musufaki Mamata. Gospodine predsjedniče, vi ste prvi predsjednik Komisije Afrička unije koji će se obratiti na plenarnom zasjedanju. Afrička ima uniju i mi s Afričkom unijom dijelimo puno vrijednosti, ali i puno izazova koji su vezani za sigurnost, za imigraciju, za nezaposlenost i tako dalje. Stoga moramo osnažiti naše strateško partnerstvo i moramo djelovati zajedno kao ravnopravni partneri kako bismo našli konkretna rješenja za probleme koje muče naši građani, koje muče naše građani, naše građane. Pozdravljam napore Afričke unije u borbi protiv terorizma. Naša suradnja u Sahelu je od ključne važnosti. Naša suradnja u području jezera Čad, naša suradnja u području roga Afrike ili pak u Libiji. Imamo zajednički interes da upravljamo migracijskim tokovima, da se borimo protiv krijumčarenja ljudima, da sprečavamo radikalizaciju. Također je nužno otvoriti radna mjesta i prilike za radna mjesta za, za afričke mlade ljude u samoj Africi. Moramo razviti snažnu gospodarsku diplomaciju. Ne moramo bolje i više ulagati u taj kontinent. Izražavam mi veliku zabrinutost vezanu e, za e, glad i e, nedostatak hrane koji hara mnogim afričkim regijama. Sutra ću razgovarati sa glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda o toj humanitarnoj krizi koja hara Afrikom i uvjeren sam da moramo osnažiti naše veze sa afričkim zemljama. Ali to se mora prije svega činiti na međuinstitucionalnoj razini, odnosno na razini između ovih dviju unija, Afrička unija i Evropska unija. Gospodine predsjedniče, izvolite. Monsieur le Président, Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici i zastupnice, dame i gospodo. Sretan sam zbog mogućnosti koju ste mi pružili da danas govorim pred ovim uvaženim skupom koji čine predstavnici evropskih naroda u svoj svojoj različitosti. Afričko-evropsko partnerstvo osnaženo je od našeg prvog samita u Kairu 2000. godine. I otad je u toj zanimljivoj avanturi prešlo nekoliko ključnih etapa. Uvjeren sam da će sljedeći sastanak na vrhu koji se priprema i koji će se dogoditi u studenom biti jedna nova etapa na našem putu prema sretnoj budućnosti za naše narode. Afričko, afričko evropski par ima jednu lijepu povijest. U povijesti smo imali i svijetle periode i tamne periode. Ali danas možemo biti sretni zbog dinamike naših odnosa, zbog živosti našeg odnosa i zbog, i zbog budućnosti, i zbog obećanja jedne bolje budućnosti. s jedne i s druge strane sredozemlja. Egipat, Grčka, Feničke zemlje, Rima, Kartaga. To su između, ta, između te dvije obale plele su se veze između naših dvaju kontinenta tijekom stoljeća. Kolonizacija koja se događala tijekom dva stoljeća ispreplitala je naše kulture i naše civilizacije koje su toliko različite u svojoj duhovnosti, u svojim dogmama, ali su isto tako i komplementarne u svojoj humanosti i u težnji koja nikako da usahne težnji prema slobodi. Kolonizacija Afrike, evropska kolonizacija Afrike, zacijelo je bila kontroverzni trenutak u našoj zajedničkoj povijesti. Da, došlo je do dominacije, došlo je do iskorištavanja, do eksploatacije, do porobljavanja. Čak je došlo i do ropstva, što je pljuska ljudskom dostojanstvu. I to je nešto što ne može, sjećanje na to ne može samo tako nestati. Slavni pjesnici e, su pisali o tome. E, evropski i afrički mislioci tumačili su i proučavali taj segment naše zajedničke povijesti. Političari su puno govorili o kolonizaciji. Također su se borili za dekolonizaciju i to je bio dio doktrine za slobodu. Svi su um, izvukli uh, prave pouke iz ovog dijela naše prošlosti kako se to više nikad ne bi dogodilo. Danas ne bi trebalo trljati sol na ranu. Trebali bismo se okrenuti prema budućnosti i želio bih u ovom uvodnom govoru naglasiti koliko su ponekad te rane neizbrisive budući da su upisane u kolektivnu povijest afričkih naroda. Povijest naših odnosa, kao i svaka povijest eh, koja je strastvena, nije imala samo mračne stranice. Na svu sreću ta povijest ima i sretna razdoblja razmjena eh, duhovnih i kulturnih eh, duhovnih i kulturnih razmjena i puno obogaćivanja s jedne i s druge strane. Naši susreti su kroz stoljeća doveli do civilizacijskog razvoja koji se događao i s naše strane sredozemlja i s vaše strane sredozemlja. Dame i gospodo, međunarodni okoliš u kojem, koji, čiji smo svi mi dio jako brzo se razvija. Pojavljuju se nove sile koje pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu koji postaje multipolaran. Pojavljuju se novi izazovi. I jedino rješenje, održivo rješenje za te izazove jest zajednička i solidarna akcija. U, toj, u tom restrukturiranju pojavljuju se nova geostrateška, geostrateška, nova geostrateška situacija. I Europa i Afrika sudjeluju u tome. Povijest ovih dvaju kontinenata, vrijednosti ovih dvaju kontinenata koje su različite ali komplementarne, blizina ovih dvaju kontinenata čini jedan kontinent partner drugome. Dame i gospodo, partnerstvo između Afričke i Europske unije morat se temeljiti na solidnim temeljima. i mora uzeti u obzir svoje vizionarske ambicije i globalne ciljeve u svijetu koji se stalno mijenja. Uzajamno poštovanje, jednakost, sloboda i solidarnost su orijentiri koje ne smijemo zaboraviti i koji su ključni za, i za solidno i trajno partnerstvo i za partnerstvo koje će biti dobro za obje strane. Afrika je spremna pripremiti program suradnje za sljedećih 50 godina. Cilj takvog programa jest osigurati stabilnost i mir. A Taj program se bavi nekim ključnim pitanjima koji uključuju e, afričko-evropsku strategiju e, čiji 17. E, rođendan slavimo ove godine. Zatim imamo agendu 2053. Dakle, danas je za, to, za Afričku uniju to jako važno. Upravo je to ono što što će u budućnosti definirati i postaviti temelje našeg partnerstva. Afrika, nažalost, još uvijek, u Africi se, nažalost, još uvijek događa jako puno sukoba sa smrtnim posljedicama. To se događa i u Sahelu i kod jezera Čad i na rogu Afrike. Afrika je puna bogatstava, rudnika, zemlje. Ona je ona je e, kontinent e, čije je stanovništvo jako e, vitalno, to su posebice mladi ljudi. Nama je potrebna jedna odlučna vizija. Potrebni su nam gospodarski poticaj, potrebno je brisanje carinskih prepreka, potrebna nam je naša vlastita poljoprivreda i korištenje obnovljivih izvora energije tehnologije i usluge. Sve to zajedno predstavlja ono što je ključno za jednu renesansu našeg kontinenta. Rast, gospodarski rast eh, se osjetio posljednjih nekoliko godina i on će poduprijeti našu ambiciju. Moramo se boriti također protiv nekažnjivosti eh, protiv oduzimanja zemlje, protiv korupcije, protiv eh, rasipanja i protiv pronevjera javnog novca. Stoga je za nas prioritet donošenje relevantnih, relevantnih mjera koje će donijeti tijela naše Afričke unije i potrebno je e, poštovati obveze koje Afrička unija donosi. Reforma Afričke unije koja je odlučena na samitu 2017. godine postaje prava šansa za našu renesansu. No to moramo sve učiniti sami. i moramo poticati ove pozitivne tendencije koje su se, su se pojavile. Moramo, moramo udružiti snage kako bismo isključili i iskorijenili socijalne drame koje pogađaju ljude zbog glada, zbog suše, zbog oruženih sukoba i povreda ljudskih prava. ovi sukobi Zbog ovih sukoba e, mir i sigurnost je naš prioritet. Borba protiv terorizma, protiv džihadizma i protiv radikalnosti usržuje naše borbe i našeg angažmana za mir, sigurnost i stabilnost. A tome pridajemo i Tome pridemo velike, veliku važnost i ulažemo velike napore, kao što ulažemo i velike napore u izgradnju nakon sukoba i rekonstrukciju nakon sukoba. Po, pomoć koju nam pruža a, Evropska unija u našoj borbi ogromna je. Dame i gospodo, trenutačne, trenutačne ekspertize ukazuju na to da je Afrika svjetska regija koja najviše pati od uništenja okoliša i zbog klimatskih promjena. Ono što se događa na tom planu pogađa i našu floru i faunu. I ponekad dovodi do toga da život postaje nemoguć u velikim dijelovima našeg kontinenta. Afrika je danas kontinent koji najviše zagađuje našu planetu, ali koji najviše pati zbog, klimatskih, eh, zbog klimatskog zatopljenja i zagađenja. Afrika danas ima velike obveze rješavanja kada je riječ o rješavanju ovih problema, ali najviše pati od njih. Afrički problemi bi trebali biti bolje, bolje, bolje obuhvaćeni i njima bi se trebalo baviti. Zatim recimo nešto o velikim, eh, velikom važnosti privatnog sektora u Africi. Eh, trgovinska razmjena sa Europom se ove godine povećala za 50%. Tako da je ulaganje, globalno ulaganje Europske unije u, Afriku doseglo 200 milijardi godišnje. Imamo poduzeća koji pridonose stvaranju bogatstava. Ta poduzeća su ključna u našem gospodarskom razvoju, ekonomskom i socijalnom razvoju. I imaju jako važno mjesto u našoj politici i u, i u našem strateškom partnerstvu. Ekonomsko upravljanje. Naši novi planovi vezani za ekonomsko upravljanje otvaraju nam jednu bolju budućnost. Postajemo osjetljivi za ideje ulaganja u privatni sektor i vezano za jedan Marshallov plan za Afriku koju podupire njemački predsjednik skupine G20 i zahvaljujemo mu, zahvaljujemo mu na njegovoj podršci u tom smjeru. Afrička Mladost, afrička mladost predstavlja više od 20% afričkog stanovništva. Žene predstavljaju više od 50% afričkog stanovništva danas. Mladi i žene su u našoj strateškoj viziji zauzeli središnje mjesto. Pitanje imigracija. I mladi Afrički, afrički mladi u, našoj, u, Europi predstavljaju dvostruki izazov. Oni koji odlaze e, preko mora i koji, se, e, koji, gube život e, u, u vodama sredozemlja, sve to predstavlja veliki izazov za nas, izazov za koje je potrebno pronaći rješenje. A rješenje za taj problem jest omogućiti razvoj Africi i omogućiti mladim ljudima da ostanu u svojim zemljama. Dakle, Ovdje naše partnerstvo pronalazi jedno područje koje još uvijek nismo iskoristili i također predstavlja jedno područje gdje imamo zajednički interes i gdje možemo izvući zajedničke koristi. Afrička dijaspora je za nas šesta afrička regija. Oni su na sjeveru, na zapadu i na istoku. I upravo ta dijaspora predstavlja jako važno mjesto u našem programu kada je riječ o razvoju kontinenta. Također puno razmišljamo o intelektualnim resursima na koji oni predstavljaju, koji oni predstavljaju. Dame i gospodo, malo prije sam govorio o područjima u kojima je naše partnerstvo aktivno. To su ujedno e, i poruke koje sam vam želio, koje, sam, koje sam vam želio prenijeti. Ja vam ovdje govorim otvorena srca. Govorim potpuno iskreno. I želim naglasiti kako s jedne strane naše partnerstvo ima i univerzalne dimenzije i relativne dimenzije. Ponekad postoje divergencije između Afrike i Europe, ali nije u mom temperamentu da ovdje govorim o, o sukobi civilizacija, kultura i religija. Niti je to u sklopu mojih dužnosti. Ono što ja ovdje želim prenijeti jeste naša želja za konsenzusom, za međusobnim otkrivanjem, za razumijevanjem, za solidarnošću civilizacija, kultura i religija. Ja ne pozivam na izgradnju zidova kako bismo se zaštitili jedni od drugih, već pozivam na izgradnju mostova kako bismo razmjenjivali i kako bismo komunicirali s drugima. Izgrađujući mostove, to ne znači da, da, da pozivamo na, na jednoličnost, upravo suprotno. Mi želimo pojačati dinamiku. Nije li nepravedno ne bi li bilo nepravedno činiti suprotno? Afrika naravno ima svoje, svoje gledište. E, pitanje, e, na primjer, e, međunarodne kaznene odgovornosti i međunarodnih, i međunarodnih nadležnosti je pitanje koje, koje je također jako važno. Afričko, afrički odgovor na afričke probleme i ne bi trebalo biti, ne bi trebao biti izgovor da se ti problemi ne rješavaju. Ja se veselim što se civilno afričko društvo jako razvija i što, pri, što pridonosi našoj suradnji. To je novo područje suradnje između, dviju naš, između naših dvaju kontinenata. Gospodine predsjedniče, ja se veselim našem budućoj suradnji. Dame i gospodo, ja vas pozivam da uzmete u obzir i da imate na umu da u Africi imate e, otvoreno srce, e, otvoren duh, e, velikodušan, velikodušan narod i nadam se da, ste, da ćete prihvatiti ovaj poziv naše suradnje i da ćete također prihvatiti moju najdublju zahvalu za poziv da govorim ovdje. Puno vam hvala. Evo mi već eh, gradimo mostove između Afričke unije i Europske unije. Eh, vidjeli ste da su se zastupnici ustali da bi vas eh, pozdravili i da bi vam zahvalili na govoru. No, moramo biti pragmatični i moramo biti konkretni. E, gospođa Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, e, bi tu mogla napraviti dobar posao e, kada je riječ o našoj suradnji. Parlament također ima riječ kada je riječ o ovim pitanjima. Mi moramo graditi mostove na gospodarskoj razini, na, e, na, na razini recimo i prometa i postoje transevropske prometne mreže, a trebalo bi graditi i transafričke prometne mreže. Svakako treba raditi zajedno. Ja sam optimist. Ali treba biti jasan. Mi ne možemo pobjediti u borbi protiv terorizma i ne možemo riješiti probleme imigracije ako Europa i Afrika ne surađuju. Upravo zato treba osnažiti ove veze i ja sam već rekao svojim europskim prijateljima. Uvijek treba na Afriku gledati ne sa evropskim naočalama, već treba staviti na lice afričke naočale. Evo, tu leži prijateljstvo između vas i nas. Vi ste uvijek dobrodošli u Europski parlament. Puno vam hvala.